Pred nekoliko tjedana smo e, na plenarnoj e, skupštini govorili o dramatičnoj situaciji u Siriji. Sirijci su taoci e, igara koji prelaze njegove snage. Nedavni razvoji E, udaljuju svaku perspektivu poboljšanja situacije. Za četiri tjedana ofenziva na istočnu gutu ubila je više od tisuću ljudi. E, muškaraca, žene, staraca, e, djece. situacija je apsolutno hitna. Ta spirala nasilja nam namaće najgorije strahove E, humanitarna situacija u okruženoj enklavi će se uskoro pogoršati. Novosti koje nam stižu odatle su strašne. Sve strane sukoba moraju preuzeti svoju odgovornost, uključivši i e, jamce e, procesa iz Atane. Ništa ne može e, opravdati barbarstvo, e, etničko čišćenje, ubijanje nevinih. U ime e, u nas i u ime naših institucija pozivam Ujedine narode da provede i to hitno rezoluciju Vijeća sigurnosti kako bi se postigao trajan mir i zaštitili civili E, moramo osigurati dobre uvjete e, bolesne treba evakuirati kako bi pomoć mogla stići do njih hitno je e, da dođemo do političkih rješenja u okviru postupka iz Ženeve svi koji imaju utjecaja moraju djelovati kako bi se ta tragedija zaustavila čovječanstvo e, gubi Siriju. Nemojmo izgubiti nadu, dajmo nadu Siriji. Hvala. Mislim da ova poruka iz Strasbura je pozitivna poruka za građane koji su usred E, boraca sa obje strane. Oni su e, žrtve. E, ne mogu izaći iz tog kruga. Međutim, moramo im dati nadu. Mislim, treba poslati poruku u dobrom smjeru. I ove, ove godine u, na dan žena želim osigurati jednakost između muškaraca i žena. I to je borba stoljeća. Međutim, još smo daleko od toga da pobjedimo u toj bici. E, E, već još uvijek postoje razlike u e, plaćama, još uvijek je veliki jaz između muškaraca i, i, i e, žena i još uvijek nema dovoljno studentica kada se radi o znanstvenim, znanstvenim predmetima. A imamo i nasilje u obitelji. Danas samo 24 posto menadžera su žene, a samo 4,6 e, e, posto su e, delegirani administratori Isto postoji 655 milijuna žena manje koje su zaposlene nego muškarci. Mislim da rodna ravnopravnost nije samo stvar civilizacije, nego je i pravo u našem društvu. U svijetu rada Žene su nevjerojatno veliki resurs i isključivanje žena na globalnoj razini košta 11.500 milijardi e, manjeg rasta od sada do 2025. godine. A to je e, unutarnji e, proizvod Japana i Ujedinjene kraljevine. Dakle, e, počevši od plaće moramo e, osigurati jednakost kako bismo osigurali rast i e, rad u cijelom gospodarstvu. Kako bi stvorili radna mjesta trebamo žene koje su poduzetnici i koji vode u istraživanju Kulturna promjena će biti polagana i treba će za to vremena, međutim još već e, je počela. Posljednje godine to se vidjelo i e, e, u borbi protiv ženskih stereotipa, kao što pokazuje kampanja Me Too. Zahvaljujem Renke, Šajn i Martan kolegama koji su organizirali peticiju za 430 tisuća potpisa koja mi je predana danas poslijepodne. I dužnosnici i žene i muškarci koji rade u parlamentu e, su e, potpisali e, peticiju sa tisuću potpisa. Ja sam se susreo s njima danas poslijepodne i dobio sam tekst njihove peticije. Želim vas obavijestiti danas navečer Ured predsjednika će vjerojatno donijeti mjere za prevenciju i suzbijanje bilo kakvog seksualnog uznemiravanja unutar naše institucije. Zahvaljujem i e, odbor FAM Europskog parlamenta na njihovom velikom trudu u potpori žena, a pozdravljam i Europsku nagradu za žene e, koja je povjerenica Gabriel pokrenula. To je e, veliki model. Unija se mora i dalje boriti za stvarnu ravnopravnost između muškaraca i žena jer nećemo imati bolji svijet ako ne damo veliku ulogu ženama i njihovoj strasti. Ovo nije borba žena za žene niti protiv muškaraca. Moramo se boriti zajedno, muškarci i žene, svakoga dana. Još uvijek moramo preći veliki put, ali svi smo odlučni da to učinimo. Mislim da je to najbolja poruka Europskog parlamenta građanima e, za 8. ožvika. La seduta è aperta. Otvaram zasjedanje. Gospodin Marijas je tražio riječ. Hvala gospodine predsjedniče. 12 dana nezakonitog pritvaranja dva grčka vojnika se i dalje nastavlja u Adrianopolisu u Turskoj. To je slučaj koji je zaista uznemirio osobe, odnosno građane u Grčkoj. U Aristijavi e, roditelji ta dva vojnika traže da ih se odmah pusti. Ja apeliram ovom domu i vama osobno, gospodine predsjedniče, da svi dignemo zajedno glas ovdje u Europskom parlamentu i da zatražimo od turskih vlasti da odmah puste dva grčka vojnika koji su e, pritvoreni nezakonito u zatvorima e, uz, visoku, sigurnost u Andrianopolisu u Turskoj. Javno mnjenje od nas očekuje da nešto učinimo kao i roditelji od ta dva čovjeka. Hvala lijepa. Ja ću poslati sljedeću poruku. Tražit ću informacije od veleposlanika Turske. Gospodin Koniš, Hvala lijepa predsjedniče. E, pažljivo smo slušali vaše izlaganje o rodnoj jednakosti i e, protiv e, seksualnog uznemiravanja E, moramo se osvrnuti i na dužnosnike ovog e, parlamenta. Imamo jednu pritužbu e, koja je vrlo ozbiljna. Jedna je zastupnica poslala vrlo teške optužbe. Možda je to protiv jednog visokog dužnosnika ovog parlamenta kojeg neću imenovati. Možda to nije ni osnovno to je bilo zataškano od ovog parlamenta što je nedopustivo. E, mislim da treba iznijeti sve elemente ove optužbe. Ako e, su, e, su te optužbe neosnovane, bilo bi legitimno da osoba koja je optužena, taj visoki dužnosnik odgovori ili da predsjednik pošalje e, odgovor parlamentarcima. E, bilo kako bilo s tom aferom, nije prihvatljivo da e, su kompjuteri svih e, e, dužnosnika i zastupnika e, njima se pristupilo kako bi se obavijest izbrisala. Hvala lijepa. Dakle, pošaljite mi svu dokumentaciju koju imate pa ćemo vidjeti. gospođo Miranda, izvolite. Gospodine Tajani, ovaj parlament na temelju članka sedmog E, poslovnika tražile od španjolskih vlasti da pogleda e, problem Orion Hugeresa Pjesa koji je za sada politički zatvorenik, a e, zastupnik je u ovom domu. Dobro, vidjet ćemo to. Zastupnik Jurek. E, hvala lijepa. E, mnogi zastupnici u ovom parlamentu su se obratili vašem prethodniku, gospodinu Šulcu, što se tiče jednog dijela koja se zove Doloroza, a to je jedan rad, umjetnički rad koji provocira i koji e, vrijeđa e, našu vjeru. I e, isto tako je protiv duboke europske tradicije, mislimo da je to jedno poniženje. Mi možemo biti poniženi ali ne možemo e, poniziti onoga koga najviše volimo, a to je djevica Marija. Blizu je uskrs i to je velika prilika da se podsjetimo na ovakvu situaciju. Ja sam i prije apelirao, a apeliram i sada dok ne budu poštivane te tradicije i ta vjere. Dobro, mi ćemo tražiti od nadležnih tijela. Gospodin Drgajs. Hvala gospodine Tajani. Zahvaljujem vam gospodine predsjedniče. Želio, bih e, podsjetiti gospođu Mirandu da ne postoje politički zatvorenici u Španjolskoj, samo kriminalci. Gospodin o kojemu govorite je upravo takav slučaj. Te osobe nisu politički e, zatvorenici, takvi ne postoje u demokraciji kao što je Španjolska. Hvala. Idemo onda dalje. E, dakle, 28. E,